Meine Dame i gospodo, sada ćemo započeti sa savjetovanjem. Dobrodošli na sastanku našeg odbora. Dnevni red ste svi dobili. Nije nam poznato da su E, podržati neki amandmani. Ja ću sada nešto reći o jezičnom režimu i kao što znate e, prenosi se na webu sastanak. Zapisnici su također objavljeni i siječnja, veljače i ožujke sa naših sastanaka i sve kao i uvijek što je do kraja današnjeg dana e, prihvaćeno će se na kraju prihvatiti i zajedno sa odborom IMKO imat ćemo konzultacije vezano uz carinske prijevare. Ja bih sada dala riječ su, su izvjestiteljima i pozdravila gospodina Kona i gospodina Klinsa. Gospodin Kon će kasnije također preuzeti predsjedanje sastankom. I sada prelazimo na uvodne izjave. Odbor e, smatra da je to vrlo važna tema i moraju ostati na našem dnevnom redu. Radi se o carinskim prijevarama i borbi protiv njih, zato me to doista raduje, zato što je to zajednički problem koji imamo zajedno sa odborom za unutarnje tržište, koji moramo zajednički rješavati. Osim toga ćemo prezentirati studiju o zaštiti financijskih interesa i borbi protiv carinskih e, prijevara i utaje poreza, zatim suradnje nacionalnih tijela, carinskih tijela, u borbi protiv prijevara i tu bih pozdravila gospođu Not koja je voditeljica projekta i gospodina Fandenpala koji je također voditelj projekta. Oni su iz konzultantske kuće Deloitte iz Ujedinjene kraljevine i Belgije. Pa je sada pitanje tko će prvi uzeti riječ. Izvolite. Uh, Hvala. Poštovana gospođa predsjedavajuća, dame i gospodo, Prezentacija studije je nešto što ću ja preuzeti. Dakle, dolazim iz Belgije i tu je i kolega iz Ujedinjene kraljevine iz Deloita. Ova studija koju smo zajedno proveli treba dati pregled nad tim kako funkcioniraju prijevare u slučaju u području carina i e, poreza i kakvu štetu to nanosi Europskoj uniji. Prije svega to se odnosi na e, kooperacijski mehanizam između e, tijela za kazneni progon i carinskih tijela. I tu će biti još dovoljno materijala za današnju raspravu. Stručnjaci će dobiti priliku da iznesu svoje stajalište. Gospođa Norok će započeti i ona će vam predstaviti ciljeve, kontekst i pojedinosti naše studije, a ja ću se onda osvrnuti na preporuke. Zatim će nam preostati još nešto vremena za pitanja i odgovore. Dakle, e, pred kraj ovog sastanka. Poštovana gospođo predsjedavajuća, članovi parlamenta, dame i gospodo, puno hvala što ste mi danas pružili priliku da vam se obratim na ovom saslušanju i predstavim rezultate naše studije. Ja ću započeti sa kontekstom. Dakle, tu se radi o posljedicama carinskih prijevara i također prijevara vezano uz PDV i kako to utječe na proračun Europske unije i kakva je suradnja između različitih tijela. Dakle, e, porez na dodanu vrijednost, carinske prijevare, to su vrlo važne komponente za proračun Europske unije. A treći element se odnosi e, na BND, zatim e, manji E, manje, manje ubran porez zbog prijevara. Dakle, carinske prijevare e, su opale zadnjih nekoliko godina, sigurno i zbog slučajeva koji su razotkriveni. E, naša studija imala četiri glavna cilja. Kao prvo, bilo nam je važno da utvrdimo koja je aktualna razina prijevara, zatim da vidimo kakvi su mehanizmi suradnje kada se radi o prijevarama i treće, htjeli smo razmotriti mjere Europske komisije koje ona izdala te potom poboljšati suradnju i izreći preporuke za daljnju suradnju. U rujnu 2018. smo započeli sa studijom i provodili smo ju do kraja siječnja ove godine. Naša analiza i naše preporuke se odnose na e, istraživanje sekundarne literature i suradnje između Revizorskog suda Europske komisije, zatim e, tu su i analize koje su prevedene u Belgiji, Estoniji, Italiji, Njemačkoj i Grčkoj. Dopustite mi da se osvrnem na zaključke naše studije. Naš prvi zadatak je bio taj da utvrdimo kakvi su kako su implikacije e, prijevara na proračun Europske unije i morali smo utvrditi da e, taj iznos nije poznat, odnosno implikacije nisu poznate. Mi smo našli podatke o pojedinačnim slučajevima, no to nije bilo dovoljno kako bismo utvrdili e, jedan sveukupni iznos na europskoj razini s obzirom da trenutačno nema dogovorenih metoda kada je riječ o mjerenjima unutar Europske unije. Dakle, nemamo na raspolaganju dovoljno podataka za takve izračune. Dakle, treba započeti sa metodom, dakle, trebali bi uzeti u obzir relevantne podatke, a naše istraživanje pokazuje da su carinske kontrole sve adekvatnije obzirom na rizike koji postoje kada je riječ o međunarodnoj trgovini. Isto tako smo utvrdili da tijela da su svjesna izazova i da poduzimaju velike napore kako bi razotkrili nove oblike prijevara. Dakle, oni se koncentriraju na visokorizične slučajeve kao primjerice e, postupak 42 o kojem ću još kasnije govoriti. Naša studija se bavi i karakterom tih prijevara i slabim e, mjestima carinskih tijela kako uopće ne bi moglo doći do tih prijevara i tu smo utvrdili da je učinkovitost kontrola unutar država članica doista različita. No, e, moram reći da nemamo dostatni sustav na vanjskim granicama Europske unije, a znamo da je cijeli lanac jako koliko je najslabija karika. Dakle, i Prevaranti to koriste, kriminalci to koriste, te slabe točke sustava. Postoje različiti razlozi za takve slabe točke. Dakle, carinska tijela imaju čitav niz zadataka koje moraju obavljati. Primjerice, bave se sigurnošću, tehničkom sigurnošću. To je svakako njihov prioritetni zadatak. Dakle, to je puno bitnije od ubiranje e, poreza. Isto tako, imamo 20% e, posto Mm, nepravilnosti. Kada je riječ o zadržavanju carina. Zatim što se tiče karakteristika e, prevara koje se događaju u području uvoza, države članice trenutačno poduzimaju velike napore kako bi izradile e, mjere za borbu protiv specifičnih slučajeva prevara E, to je e, specijalni postupak CP42, dakle kada se roba uvozi u jednu državu članicu i onda dalje transportira u ciljnu državu se taj postupak primjenjuje. Dakle, ona e, država koja prima robu treba ubrati PDV, dakle ne ona koja uvozi. Dakle, te robe onda nakon što budu uvezene nestaju, ne plaća se PDV i tako naravno dolazi do velikih gubitaka kada je riječ o ubiranju poreza. Mi smo proveli e, veliku studiju slučaja i e, u jednoj luki, velikoj e, europskoj luci, u Pireju i trenutačno tamo vodimo istragu, no ne možemo još donijeti zaključke, još je prerano za to, ali imamo e, porast uvoza kroz luku Pirej i to za šest e, puta i e, došlo je do porasta slučaja prevara. Dakle, sve to nije dovoljno kako bismo sada donijeli nekakve generalne zaključke, to su sve pojedinačni slučajevi i e, prijevara može se dogoditi u različitim oblicima, može se kombinirati sa različitim e, drugim e, slučajevima. Isto tako se događaju prevare u slučaju carina i poreza na dodanu vrijednost i vrlo je teško boriti se protiv takvog oblika kriminala. Dakle, potrebni su nam dodatni podaci o transakcijama, primjerice e, brojke, zatim e, klasifikacija o kojim kategorijama robe se radi. Primjerice, kada se radi o robama na koje se primjenjuje niža stopa PDV-a, e, tu također dolazi do gubitaka. Zatim, to ovisi o zemlji porijekla često se događaju prijevare u e, navođenju zemlje porijekla. To također dovodi do gubitaka ili e, se ne deklarira roba i ona se potom e, bez da je plaćen porez prodaje na crnom tržištu. Dakle, više ne postoji mogućnost sljedivosti te robe. Ja ću sada nastaviti sa studijom i osvrnut ću se na suradnju različitih tijela i ocijenit ću je li ona učinkovita. Došli smo do zaključka da postoje različiti kanali suradnje, no većina se ne koristi na dostatan način kako bi se spriječile prijevare. No, ipak imamo dobar mehanizam suradnje, dakle tu se razmjenjuju e, na prekograničnoj razini najbolje prakse Prvo ću se osvrnuti na Eurofisk. Tu se radi o mreži koja omogućava učinkovitu razmjenu podataka. Radi se o sustavu ranog upozorivanja kada se radi o prijevarama kojega koriste nacionalna tijela. Dakle, drugi postupak je CELBET. Tu se radi o suradnji 11 država članica koje se prije svega usredotočuju na borbu e, protiv prijevara na istočno europskoj e, granici, vanjskoj granici Europske unije, ali naravno tu je još puno toga što treba učiniti, ali isto to vrijedi i za suradnju nacionalnih tijela i europskih tijela, prije svega kada je riječ o carinskim prijevarama. No, mi smo utvrdili da postoji tendencija sve jače uže suradnje i onda imamo još mjere Europske unije kada je riječ o jačanju suradnje i tu smo došli do zaključka da se Europska komisija doista e, posvetila ovome problemu i poduzima velike napore, primjerice jača nadležnosti Olafa ili primjerice uvodi e, Europskog, e, Ured Europskog tužitelja. To će također biti jedan veliki potencijal kada je riječ o suradnji i o razotkrivanju prijevara, ali čini nam se da nema dovoljno angažmana nacionalnih vlada. Dakle, možda ne postoje dostatni e, poticaj unutar njihovih nacionalnih sustava za tako nešto. Zatim, e, potreban je jači europski angažman kada je riječ o mjerenju rupa u sustavu i zadnji dio naše studije, tu se iznose e, preporuke, a to bih prepustio kolegi da ih on predstavi. Puno hvala. Da, što se tiče naših preporuka, mi smo ih raspodijelili u e, općenite preporuke. Dakle, kako se ti gubici u e, budućnosti mogu bolje, kako se može njima bolje upravljati, a u drugoj grupi su savjeti za mehanizme suradnje. Započet ćemo sa prvom grupom što nam je nedostajalo. Dakle, u ovom području doista postoji čitav niz mogućnosti kako bi se izmjerile razine tih prijevara i mislim da bi to trebao biti prioritet. Jer ako možete e, izmjeriti sve to, onda možete bolje komunicirati i možete predvidjeti resurse koji su potrebni kako bi se e, takve e, takvi carinski gubici mogli izmjeriti. Dakle, to je naša preporuka koju želimo ovdje E, izreći. Dakle, postoje vrlo dobre metode i već je puno toga učinjeno i u području PDV-a. Zatim, pod broj 2, ono što trenutačno, čemu trenutačno svjedočimo je da carinski postupci e, sigurno mogu imati koristi od bolje raspoloživosti podataka kako bi carinska e, tijela imala bolji pristup transakcijama, podacima o transakcijama, prije svega kada se radi o financijskim transakcijama koje su međusobno povezane, dakle koje su e, prekogranične. Već postoji prijedlog vezan na tu temu, dakle kada se radi o raspoloživosti podataka, zatim o platnim postupcima, no isto tako mora postojati odgovarajući mehanizam i IT sustav kako bi se ti podaci mogli obrađivati i koristiti u svrhu borbe protiv e, carinskih prijevara. Osim toga smatramo da e, je forum shopping e, nešto protiv čega se moramo boriti. Dakle, moramo dati poticaje nacionalnim tijelima i poreznim tijelima kako bi se borili protiv poreznih prijevara, primjerice kada se radi o carinskim e, stopama, one bi se trebale također koristiti u ovoj borbi protiv prijevara. Što se tiče mehanizma suradnje, tu vidimo da je već dosta toga učinjeno. Neki mehanizmi su zadnjih nekoliko godina uspostavljeni, novi mehanizmi i naša poruka se ovdje u stvari svodi na to da bi postojeće mehanizme trebali što bolje koristiti. Dakle, morali smo, e, trebali bismo imati veći nacionalni angažman i morali bismo imati odgovarajuće resurse. Postoje najbolje prakse koje bi se mogle koristiti, primjerice već je spomenut Eurofisk, i postoje kontaktne točke u području e-komerca i sve to se može proširiti i na druga carinska područja. Zatim treća točka ubiranje, čak i onda kada je razotkrivena prijevara. Dakle, ubiranje je relativno malenog E, iznosa kada se usporedi sa e, štetom koju je načinila ta prijevara. Tu naravno nastupa Olaf koji bi mogao e, biti vrlo koristan kada je riječ o borbi protiv kriminalnih aktivnosti na nacionalnoj razini. Zatim, Ured Europskog javnog tužitelja je nešto što se planira uskoro osnovati i to će također biti veliki doprinos borbi protiv carinskih prijevara. To su naše preporuke i mi se sada usredotočujemo na nove mehanizme, ali e, i u svakodnevici je vrlo važno da ovi postojeći mehanizmi suradnje između nacionalnih, odnosno carinskih tijela i Europske komisije, da se oni dalje razvijaju i da pružaju mogućnost za bilateralnu, regionalnu, usredotočenu suradnju carinskih tijela, jer to je najbolje sredstvo kada je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala. Puno hvala na vašoj pozornosti. Ne znam ako možda ima kakvih pitanja, hoćemo li sada na njih odgovoriti ili kasnije, pa mislim da ćemo pitanja ostaviti za sam kraj panela. Puno vam hvala na ovim preporukama i na doista vrlo zanimljivoj prezentaciji. Hvala. Predlažem da nastavimo. Sada slijedi prvi panel, tu se radi o borbi protiv carinskih prijevara i aktualnim izazovima. Stoga dopustite e, da poželim srdačnu dobrošlicu gospodinu Peteru Kelleru iz Njemačkog carinskog tijela, iz Igviteo, iz Njemačkog policijskog sindikata. I e, vi se naravno možete međusobno dogovoriti tko želi započeti. Hvala vam, gospođo Gresle. Hvala vam gospodine Kone, hvala i gospodinu Klincu. Evo, ovaj put će sada uprava govoriti prije sindikata, iako moram reći da imamo jako dobru suradnju sa našim sindikalnim partnerima. Kolegama iz Deloita bih htio čestitati na njihovoj studiji, a sada ću pokušati u ovom kratkom vremenu koje ste mi dali se osvrnuti na praktične e, strane vezano uz to kako carinska prijevara funkcionira barem u jednoj državi članici, naime u Njemačkoj, e, i kako je to možda povezano s ovim rezultatima studije. Prema europskim propisima, posebice prema europskom ugovoru, sve države članice se pozivaju, a to već stoji u članku broj tri. E, da e, se bave upravljanjem na osnovi rizika. Ispričavam se, imamo nekih tehničkih problema. Nije radio zvuk. Evo još jednom ću krenuti. Dakle, što se tiče e, praktičnih stvari poput carinske prijevare u državama članicama, kako se protiv toga boriti, tu vas mogu već uputiti na članak broj treći Europskog ugovora. Tu se traži da se time upravlja na osnovi rizika. Dakle, što se tiče rizika prilikom uvoza svih e, vrsta roba i da se to istraži e, na sve strane. Europska komisija je iznijela prijedloge, a e, kada sam u Njemačkoj, samo za tu državu znasak mogu govoriti, tu mogu reći da mi imamo konstantnu kontrolu svih prikupljenih podataka za uvoz svih vrsta robe, neovisno tome kako su on, kako je ona prenesena, dakle, bilo kopnom, e, zrakom i tako dalje. Ti podaci se analiziraju, a u Njemačkoj je to organizirano na taj način da e, carinski službenici imaju pristup svim vrstama informacija i podataka ukoliko su one na saveznoj razini prikupljene kako bi onda mogli dobro procijeniti rizik koji se tiče pojedinih e, komada robe. Tako funkcionira taj mehanizam. Sve u svemu je Njemačka carinska uprava e, isto tako osnovala još jedan poseban, e, posebno upravljanje vezano uz carinsku prijevaru gdje mi pokušavamo lokalizirati i robu koja bi mogla predstavljati veliku opasnost na, za unutarnju sigurnost. To su primjerice droge, lijekovi. I tu postoji široka, paleta te robe. to upravljanje na temelju rizika dovoljeno do toga da e, službenici mogu označiti e, rizik za određenu robu prema određenim prioritetima. To je sustav koji se mora suočiti sa izuzetno velikog obujma uvezene robe i e, cilj nam je naći onu robu gdje se najlakše može počiniti carinska prijevara. Što se tiče financijske strane, dakle, što se tiče e, prav zbog carinina tu postoje određeni rizici za koje znamo. To su neki teški uvozi gdje imamo posebne stope za carinu koje uvodimo zbog toga što to uvoznik e, rado e, daje krive podatke e, kako bi onda zatražio da uopće ne mora platiti posebnu carinu na robu. A tu imamo od 40 do 70% recimo carina koji su smjereni kao mjera protiv dumpinga i to može napraviti veliku razliku u cijeni proizvoda. I stoga mislim da se svaka država članica bavi s tim velikim izazovom sa tim stopama carina za, koje su mjera protiv dumpinga. Tu postoje određeni izazovi. Ali inače se može pomoć ovog sustava dosta dobro dati podatke svim službenicima koji se bave carinjenjem. U ovoj studiji se kaže da ne znamo točno e, koliko e, je velik gubitak u doprinosima, onda vam mogu samo reći da ako to želite napraviti, onda morate provesti e, jednu studiju e, e, crnog sektora. Mi u Njemačkoj znamo samo dakle za onu stvarnu prijevaru, za sve ono što smo uspjeli otkriti. A ono što ne znamo ne možemo niti uključiti u naše podatke. No, postoje u kriminologiji određeni procesi kako se može stvoriti e, jedna recimo verzija crnog sektora kako bi se otprilike znalo koliko stvarno iznosi carinska prijevara. To je samo jedna mala digresija. Kako izgledaju postupci kada se identificiraju određeni rizici, e, onda se provode određene kontrole e, sa ciljem da se prikupi te odgovarajući e, doprinosi, ali najčešće se radi o lažnim dojavama i tu zbog e, zakonske situacije u Njemačkoj e, uvijek se pokreće kazani postupak. U Njemačkoj smo sretni zbog toga što imamo više ili manje službu iz centralne, sa centralne lokacije koja je povezana sa policijom. Tamo se sve te istrage vode na jedan e, zajednički centralizirani način i ako je to potrebno onda se i komuniciraju prema van, dakle sa inozemstvom. E, postoji poseban postupak, e, to moram reći, to je onaj takozvani carinski postupak 42, to jest 4200, da budemo točni. To je jedno ekonomsko pojednostavljenje zapravo jer kod uvoza, barem tako stoji u zakonu, se odustaje od e, uvoznog e, poreza zbog toga što se smatra da su svi dionici pošteni i da će se onda u zemlji primitka platiti konačno taj PDV. A mislim da je ova studija vrlo dobro prikazala rizike vezano uz taj postupak i to je za svaku državu članicu određen izazov, e, kako dakle identificirati tu prijevaru, ali države članice, a i komisija, su za otkrivanje tih rizika i za komuniciranje u njima izradili određene norme. Dakle, imamo uredbu 904, to je ona uredba koja govori o komunikaciji nadležnih tijela kada se radi o postupku vezan, eh, vezanim uz carinsku prije, uz prijevaru eh, sa PDV-om pod brojem 42. Sve u svemu mogu reći također iz prakse da su te centralizirane norme suradnje između država članica i komisije kada se radi o carinskoj prijevari, kada se radi o administrativnom dijelu, da onda imamo tu uredbu 515 koja nam predstavlja jako dobar instrument, posebice ono što se tiče e, suradnje sa OLAF-om, suradnje sa Europskom komisijom i što stoji u toj uredbi. Ja vrlo rado kažem da, e, da nismo stvorili Olaf, da bismo to onda svakako trebali učiniti, zato što taj Europski ured za borbu protiv prijevara e, osigurava upravljanje na temelju rizika na razini cijele Europske unije za sve one aspekte koji se tiču određenih rizika. No, Olaf već postoji i to je jako dobra institucija e, ako e, želimo govoriti o tome kako treba pravilno upravljati e, tim doprinosima prilikom uvoza. Njemačka carinska uprava i samo u njenoj imamo ugovoriti. Surađuje i sa Europolom kao partnerom i stoga E, što se tiče kaznog postupka ne surađujemo samo sa određenom državom članicom koji se tu tiče, već isto tako i sa Europskom centralnom točkom za to. I utoliko ja mogu ustvrditi da e, je međunarodna suradnja trenutno e, na jednom jako dobrom nivou, jako dobroj razini. Nekoliko primjedbi o preporukama koje stoje u studiji. Trenutno se raspravlja o tome kako će se direktiva iz 2006. dakle direktiva vezana uz PDV e, izmijeniti u budućnosti, a postoje i neke naznake da će se uredba 904 izmijeniti. Trenutno se u e, skupini e, koja se bavi poreznim pitanjem u vijeću o tome raspravlja. ja moram reći da se i Njemačka aktivno bavi time, da sudjeluje u tim diskusijama. Što se tiče poticaja, tu mogu barem u slučaju Njemačke, reći da e, Njemačka ne polazi od toga da su financijski poticaj e, mogli dovesti do toga da se e, više inicijativa pokrene sa razina država članica za otkrivanje carinskih prijevara, ali mi to sve možemo analizirati samo na temelju naših mehanizama, a Njemačka već jako mnogo napora ulaže u to da pravovremeno se bori protiv carinske prijevare. Zatim e, pitanje da se izmijeni Eurofisk. E, načelno mogu reći da je Eurofisk dobra institucija, da je to dobro mjesto za razmjenu informacija sa drugim centralnim e, mjestima, sa Europolom, sa Frontexom i tako dalje. I da se i u zajedničkoj skupini u vijeću koja se bavi svim pitanjima poreza isto tako o tome diskutira. Zatim smo čuli riječ Europski javni tužitelj, to je europska inicijativa e, za, u koju polažemo velike nade, ali šteta je da neke države članice ne misle sudjelovati u radu tog ureda. Ona velika prednost da bi imali dakle, s time jedan jedinstveni pravni prostor za e, kazani postupak, e, time se zapravo podriva s tom odlukom kako će se pokriti troškovi, materijalni troškovi vezani s Europskog državnog tužitelja. Tu sada države članice moraju o tome odlučiti zato što se kad, kad radi o nacionalnim e, doprinosima, a kad kad se radi o tradicionalnim dakle, vlastitim sredstvima. Više trenutno ne bih htio reći o samoj studiji. Njemačka će se svakako priključiti e, bilo kakvom procesu koji se tiče dopunjenja i poboljšanja mehanizama za borbu protiv carinske prijevare. I mogu vam sada zahvaliti na pažnji. Hvala vam lijepa gospodine doktore Kelleru, onda gospodine Bitver, vama predajem riječ. Hvala vam lijepa na pozivu i na ovoj prilici da i sindikat policije Njemačke pod karticom GDP dobio ovdje priliku govoriti. Odmah vam mogu reći da vam Frank Buchenhofer, eh, naš predsjednik, šalje pozdrave i on vam isto tako preko mene još jednom želi zahvaliti na tome što ste nas e, pozvali na ovaj sastanak. E, naravno, samo sam taj pojam, sindikat policije Njemačke ukazuje na to e, koliko nas zanima ovo pitanje transke prijevare i prevencije kazanog progona. Njemački carinski sektor se može podijeliti u e, dva dijela. Kao prvo, opća carinska uprava i kao drugo e, i onaj drugi dio te uprave koja ima više policijsku strukturu, ali u čijem radu ne sudjeluju sami policijski službenici. To ću još objasniti u svom izlaganju. E, de facto je Njemačka carinska uprava posebna policijska služba Savezne republike Njemačke, ali nije policija u pravom smislu te riječi, što znači da Njemačka carinska uprava prema njemačkom zakonu ima neke dijelove policijskog mandata i može u tom smislu djelovati, ali nije policija kao takva i nema niti status policije. Ako pogledamo kako to izgleda na internacionalnoj razini, e, imamo dakle iz 1997. godine uredba 515. E, i još jedan dokument koji su dakle, temelji našeg rada. Uredba 515, kao što je dr. Kelly već rekao, tiče se prikupljena carinske pristojbe a kod e, sporazuma se radi o međunarodnoj suradnji i o kaznenom progonu i suradnji u tom smislu. I to je kao tako sada sasvim dio njemačkog zakona. Ako sada vidimo kako izgleda ta suradnja u svakodnevnom životu, e, kako e, izgleda ta suradnja carinskih uprava i kako izgledaju ti kazni postupci, onda moram reći da postoje različite ovlasti u različitim državama članicama. Za kazneni progon, kada se radi o carinskim prekršajima, je prije svega odgovorna policija u većini država članica, a u e, manjem broju država je sama carinska uprava ona koja provodi e, kazano-pravne istrage. Ali ako je carinska uprava za to odgovorna i nadležna, onda e, pritom treba reći da to nije i dalje pliska služba, što onda na kraju krajeva dovede do problema e, prilikom suradnje sa državama članicama kada se radi o stvarnom suživotu. Dakle, one službe, one plinske službe se suočavaju sa poteškoćama kada se radi o razmjeni informacija, razmjeni informacija između policijske službe i carinske uprave, to je dakle jedan problem, ili se jako mnogo energije mora uložiti u to da se pojedinoj državi članici objasni, tu opet govorim za njemačku carinsku službu, da mi de facto jesmo policijska služba, dakle u praksi, ali to nismo formalno. I tu onda često eh, dolazi do nekih nerazumijevanja, često se informacija ne zamijene ili se pak opet e, dobiva referenca na neke e, sudske postupke i onda zapravo taj sporazum pada u vodu i opet smo kod onih starnih e, pravnih okvira za koje znamo da zahtijevaju jako mnogo vremena i koje su jako složena. I zbog toga smo htjeli zapravo i donijeti taj sporazum s kojim smo htjeli to sve ukloniti. Sindikat policije naglašava da smo mi svakako za e, zajedničku intenzivnu europsku suradnju te za e, intenzivnu borbu protiv carinske prijevare, posebice kada se radi o organiziranom kriminalu. Smatramo da je to neizmjerno važno i da možemo biti uspješni u tome samo ako se strukture državama članicama homogeniziraju. Iz našeg kuta gledišta na kraju krajeva nevažno postoji li neka recimo financijska policija u Njemačkoj koja bi se mogla razviti iz carinske službe i hoće li ona raditi unutar ministarstva financija ili negdje drugdje. Dakle, postoje neke, neki argumenti za, neki protiv. Imamo u Italiji Guarda di Finanza koja je policijska služba koja je kao takva e, sastavni dio ministarstva financija i to je jako dobar sistem koji dobro funkcionira. kao što sam rekao, kako bismo se općenito na uspješni način borili protiv carinske prijevare u Europi, a tu govorimo o kaznenom progonu i o e, borbi protiv carinske prijevare, tu dakle smatramo da je ispravan način taj da se strukture istraživačkih tijela i tijela za kazani progon e, više približe, da se homogeniziraju i da se stvori policijski korpus i to u svakoj državi članici naravno, svaka država članica je to za sebe zadužena za to, ali da to bude sve onda policijsko tijelo, a ne da to bude policijsko tijelo u jednoj državi u drugoj, carinsko tijelo i tako dalje, tu vidimo da dolazi doista do gubitka u performansama i to je zapravo nešto što je protivno našem nastojanju, a to je dakle da na e, učinkovit način se borimo protiv uh, krijumčarenja. Samo da bacim pogled. Zapravo sam došao do kraja mog izlaganja. Zahvaljujem vam što ste mi dali tu priliku da vam iznesem i naše stajalište. Hvala vam. Hvala vam svima. Hvala vam i što ste toliko disciplinirani i što govorite doista onoliko koliko smo vam dali minuta. Na kraju ovih tri panela ćemo imati još i priliku e, podući crtu i napraviti jednu vrstu sažetka, ali jedno je e, jasno, dakle što se više bavimo tom materijom, vidimo koliko je stvar složenija i nažalost u mnogim drugim područjima vidimo da ćemo stvarni napredak moći postići samo u onom trenutku kada će države članice biti spremne u pojedinim područjima odustati od e, svoje suverenosti i prije svega kada će doista biti spremne surađivati s drugima i izmjenjivati informacije sa drugim državama. A to za sada nije zajamčeno. Vidjet ćemo koje nam zadaće sprema još budućnost. I stoga sad e, stižemo do drugog panela. Tu se radi o razvoju političkih mjera i najboljih praksi. S nama su predstavnici Europskog revizorskog suda, Svjetske carinske organizacije, komisije e, te OLAF-a. i veselim se vašim doprinosima. Kao prvo bih pozvala gospođu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 Puno vam hvala i hvala vam na pozivu na ovo javno saslušanje. Također želim zahvaliti kolegama iz Deloita koji su držali vrlo zanimljivo izlaganje vezano uz izvješće. Ja sam odgovorna osoba za dio koji se tiče prihoda, odnosno poglave koji se tiče prihoda u izvješću Revizorskog suda, tako da e, mogu govoriti o temi utjecaja carinskih prijevara na financijske prihode Unije. Pitanje carinske prijevare s tim je tjesno povezano. Također bih željela spomenuti spomenuti da tijekom 2018. godine ja sam bila izvjestiteljica za dva mišljenja koja su izravno povezana sa ovom temom. Jedna je mišljenje vezano uz izmjene i dopune Olafove uredbe vezano uz E, ured Europskog javnog tužitelja, ali isto tako je povezano i sa učinkovitošću Olafovih istraga. Također mislim da je važno naglasiti da je borba protiv prijevare e, stalna borba i moramo zaista vidjeti koliki je razmjer, koji su uzroci i koja je narav tih prijevara. Prijevara postoji na oba dvije strane i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani financijskog aspekta Europske unije i ne radi se samo o europskim financijama, već isto tako i o značajnom padu povjerenja e, u našu sposobnost trošenja novca poreznih obveznika. Danas ćemo se stoga baviti pitanjima koja se tiču carinskih prijevara i na samome početku želim reći nekoliko riječi o tome što je Revizorski sud napravio u tom području. E, naravno, nakon toga ću se kratko osvrnuti na razmjer carinske prijevare. Reći ću također nekoliko riječi i o tome što možemo učiniti kako bismo suzbijali prijevaru i zaključno E, reći ću i nekoliko riječi vezano uz izazove koji su već ranije ispomenuti. Revizorski sud je bio prilično aktivan u području carina u okviru naše izjave napravili smo analizu o radu e, komisije i godišnja izvješća od 2013. do 2017. godine. Imali smo dakle prvo izvješće 2013. pa follow-up 2015. i 2016. 2017. godine imali smo također i izvješće vezano uz uvoz tekstila iz Kine, te smo napravili i preporuke vezano uz sprečavanje negativnih efekata takve prakse. Kada govorimo o PDV-u, najrecentnije izvješće, posebno izvješće, tiče se um, prijevara e, vezano uz PDV unutar zajednice 2017. godine smo napravili obuhvatnu analizu vezano uz pitanje prijevara koju je također popratio niz preporuka, a zatim smo prošle jeseni pripremili posebno izvješće koje se tiče provedbi informatičkih sustava vezanih uz carinu. E, to su ključni elementi vezano uz e, borbu protiv prijevare. Također želim spomenuti da trenutačno pripremamo izvješće vezano uz e-trgovinu gdje je pitanje zapravo bagatelnih pošiljaka jedno od pitanja kojima ćemo se opsežno i podrobno baviti. Koji je razmjer carinske prijevare? To je vrlo dobro pitanje, ali također je to istovremeno i vrlo teško pitanje. Kao što smo čuli od kolega iz Deloita, radi se o pitanju na koje nije lako odgovoriti. Pitali smo komisiju koja je njihova procjena i moram reći da do sad nismo izdvojili e, niti kakvu obuhvatnu studiju koja bi nam omogućila da imamo pouzdane podatke vezano uz razmjer ovoga problema. Znamo međutim da bi razmjer trebao biti i vjerojatno jest velik. Samo ako pogledamo prenisko procijenjene uvoze tekstila u razdoblju 2013. do 2017. godine iz Kine u Europsku uniju, dolazimo do zaključka da je procijenjeno da 2,2 e, milijarde eura nije e, plaćeno, odnosno je utajeno, što već ukazuje na sam opseg i razmjer problema. Znamo da podaci rudarenja e, podataka mogu zapravo biti vrlo efikasan način da se bolje e, izdvoji i spriječi e, carinska prijevara. Na ovom grafičkom prikazu nije odmah lako vidjeti kako stvari stoje, ali to zapravo pokazuje evoluciju obujma prenisko procijenjene vrijednosti e, robe uvezene u države članice Europske unije, a isto tako pokazuje i operacije OLAF-a 2011. 2014. godine koje su ukazale e, da se situacija poboljšala. Međutim, usprkos intervenciji Olafa, imamo situaciju u kojoj u određenim državama članicama je došlo do poboljšanja, ali i e, razine su još uvijek visoke. Primjerice u Ujedinjenoj Kraljevini došlo je još dodatnog povećanja. Zašto? Zato što Ujedinjena Kraljevina nije poduzela preporučene mjere, a isto tako možemo vidjeti da je Carinska unija zaista lanac, a svaki lanac, kao što znamo, onoliko je čvrst koliko je čvrsta njegova najslabija karika. Iako samo jedna država članica ne primjeri preporučene aktivnosti, to je nešto što ima utjecaj na tokove e, roba i općenito prijevarni uvoz u cijeloj e, Uniji, odnosno u svim drugim državama članicama. Mislim da je to primjer koji dobro pokazuje koliko je važno raditi s podacima i koliko je važno e, koristiti se rudarenjem podataka kako bismo bili u stanju ranije otkriti ovakve nepovoljne tokove. Neki izazovi su već ovdje danas spomenuti. Ja bih željela samo dodati nekoliko na već naveden popis. Temeljem posebnog izvješća iz 2017. godine vidimo da iako prihod jest u priljevu se priljeva u proračun Europske unije, države članice zapravo imaju vrlo slabe gospodarske poticaje za obavljanje carinskih provjera i poboljšanje ubiranja carinskih pristojbi. Zapravo u stvarnosti imamo jednu kombinaciju do sad 28 carinskih e, uprava i njihovog rada, kao što smo primijenili u slučaju Ujedinjene kraljevine, Radi se zapravo o najslabijoj e, karici u carinskoj upravi, ali može se raditi e, o zračnoj luci, o e, pomorskoj luci ili o kopnenom prijelazu, dakle o bilo kojoj točki ulaza u zemlju koja svojom slabošću dovede do negativnog utjecaja na cijeli lanac i poremeti tu ravnotežu. Također mislim da je jedan važni zaključak taj da su moderni informatički sustavi ključni u ovakvim situacijama. To se vidi iz posebnog izvješća broj 26 iz 2018. godine. Međutim, to izvješće pokazuje da smo još uvijek prilično daleko od situacije u kojoj bi ti sustavi bili dovoljno moderni da imamo u potpunosti pouzdanu analizu rizika koja bi nam omogućila da izdvajamo rizične situacije u vrlo kratkom roku i na taj način način značajno smanjimo negativni učinak. Hvala lijepa. Mogu li molim vas postaviti nekoliko pitanja kako bismo bolje procijenili situaciju? Spomenuli ste da je ukupni carinski gubitak zbog prenisko procijenjene vrijednosti uvezene robe gotovo 2 milijarde eura e, u Ujedinjenoj kraljevini. E, kad pogledam druge države članice, kada se svi ti gubici zbroje, koliko zapravo imamo ukupno e, gubitaka? E, možda nemate točnu brojku, ali e, koja je procjena, koliko ste vi e, utvrdili da postoji gubitaka u vašem radu? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, možete li reći koje su to države članice broj 2 i 3 u ovom vašem grafičkom prikazu koji ste pokazali? Hvala vam lijepa na pitanjima. Kao prvo, mi nismo napravili procjenu i koja bi pokazala stvarne razmjere i kao što sam rekla vrlo je teško napraviti studiju koja će uistinu dati pouzdane podatke stoga vam ja ne bih eh, hrabro davala definitivne odluke eh, dala sam samo primjer ujedinjene kraljevine koji ukazuje na to da razmjer prijevare uistinu jest velik što se tiče ovog grafičkog prikaza, e, pod brojevima 2 i 3 su Slovačka i Češka. Češka je država članica broj 2 i kao što imamo prilike vidjeti u tim zemljama, e, došlo je nakon Olafove operacije do pada robe čija procjenjena vrijednost je bila preniska. Hvala lijepa. Sada dajem riječ e, gospodinu Pašupatiju N. Pandeju iz Svjetske carinske organizacije. Izvolite. E, dobar dan, gospodine predsjedatelju, vaše ekscelencije, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što vam se imam prilike danas obratiti vezano uz ovu vrlo važnu temu. Mnogo je toga već rečeno vezano uz carinsku prijevaru. E, ja bih zapravo želio kratko reći nešto o globalnoj perspektivi i želio bih također reći nešto o onome što mi trenutačno činimo u svjetskoj carinskoj organizaciji po pitanju carinske prijevare. E, u našoj organizaciji mi carinsku prijevaru sagledamo s dva aspekta, e, fiskalna i nefiskalna prijevara. E, ta dva aspekta su međusobno povezana i oba kasnije imaju značajan financijski učinak, negativan financijski učinak na e, financijske interese zemalja. Ono što imamo prilike vidjeti, osim tradicionalnih e, oblika carinske prijevare koji se mogu ticati klasifikacije, nedovoljne prijave ili e, zloporabe prilikom prijave, vidimo da dolazi do utaje plaćanja carinskih pristojbi bok e-trgovine i nekih drugih oblika. To je nešto što dovodi do novog skupa izazova u borbi protiv carinske prijevare. Naš dosadašnji rad smo stoga usredotočili na rješavanje upravo tih problema, na utvrđivanje obrazaca, pronalaska manjkavosti u carinskim postupcima e, koji traže dodatne lance provjere kako bismo zapravo olakšali e-trgovinu kako bismo dopunili lanac carinskih e, prijava i kako bismo spriječili prijevaru. To je trajni izazov. E, isto tako trajni izazov je i nezakonita trgovina. Gubitak prihoda može se pojaviti s jedne strane zbog legitimnih razloga, E, jer se radi o pošiljkama niske vrijednosti koje načelno mogu biti ispod minimalnog praga za ocarinjenje, a isto tako može se naravno raditi i o e, namjernim, e, lažnim ili prijevarnim prijavama vrijednosti u svrhu carinjenja. Možete pronaći više detalja u našem globalnom izvješću dostupnom na internetskim stranicama. E, u tom izvješću govorimo također o novim tipologijama carinske prijevare a isto tako objavljujemo i godišnje izvješće o nezakonitoj trgovini kako bismo zapravo vidjeli što se događa e, u tom dijelu. Na prihodovnoj strani također se osjećaju negativni efekti vezani uz sigurnost, e, transnacionalni organizirani kriminal, e, različite nezakotivne aktivnosti koje se tiču primjerice pranja novca i slično veliki dio nezakonitih financijskih tokova tiče se i neadekvatne cjenovne politike, odnosno neadekvatnog određivanja cijena. I naravno, tu su i nezakoniti oblici trgovine vezano uz opasnu robu, kulturno nasljeđe, e, robu koja je pokrivena konvencijom cites i tako dalje. Sve je to dovelo do gubitka prihoda i zloporabe prednosti koje omogućuje slobodna trgovinska razmjena. No, e-trgovina i nevjerojatni porast bagatelnih pošiljaka nešto je što je dovelo do sve većeg gubitka sredstava na prihodovnoj strani i povećanja razmjera prijevare. Što se tiče inicijative Svjetske carinske organizacije, mi smo nedavno objavili skup standarda vezanih uz e-trgovinu. Radi se o zapravo o jednom globalnom normativu koji bi trebao omogućiti okvir za e, zakonitu e-trgovinu, a isto tako dati preporuku kako se odnositi prema bagatelnim pošiljkama. Također, e, pokušavamo olakšati e, i učiniti e-trgovinu sigurnijom. Učinili smo već dosta toga vezano uz povećanje vidljivosti e, nabavnog lanca, sigurnosti nabavnog lanca i ostale aspekte e, koji se tiču e, efikasne trgovine. Također želimo napraviti obuhvatnu analizu rizika koja se temelji na naprednim elektroničkim podacima. Želimo zapravo e, biti sigurni da e, identificiramo carinsku prijevaru na pravom mjestu, nekad do nje dolazi u trenutku ulaska u zemlju, a nekada kasnije. Želimo se pobrinuti da elektronički podaci budu dostatni i kvalitetni, da su dostupni pravovremeno i da u trenutku prilikom dolaska robe e, svi ti podaci budu na raspolaganju, da se točno zna koji su porezi i pristojbe E, primjenjivi, e, koji se moraju naplatiti u trenutku dolaska robe i o što će se zapravo naplaćivati kasnije. Čuli smo već da je kolegica ranije rekla da treba koristiti tehnike rudarenja e, podataka. To je nešto što zapravo omogućuje prikupljanje, agregiranje i analizu podataka i može zapravo olakšati takav pristup. To također omogućuje da se ne bavimo samo obrazcima e, u sadašnjem vremenu i u prošlosti, već također da anticipiramo što će se dogoditi u budućnosti. To je također nešto što može osnažiti e, mrežu carinskih uprava, odnosno mrežu onih tijela koje prikupljaju podatke o carinskim prijevarama. E, neki članovi te mreže prikupljaju informacije, razmjenjuju ih i tako dalje. U svakom slučaju želimo da kroz cijeli e, nabavni ekosustav ti podaci budu dostupni. E, podaci o plaćanju također su se pokazali izuzetno važnima i povezanima sa razmjerima carinske prijevare. Važnost tehnologije je također značajan aspekt. E, napredna tehnologija u cijelom ovom području igra važnu ulogu Inicirali smo projekt e, koji uključuje zapravo niz pilot projekata kako bismo bili sigurni da se napredna tehnologija zapravo koristi u cjelokupnom nabavnom lancu i prije odlaska robe iz zemlje, u trenutku prelaska granice i e, da prati robu u zemlji uvoza. Na taj način možemo osigurati veću vidljivost u nabavnom lancu i možemo pružiti veći, veću količinu kvalitetnih podataka iz primarnog izvora, to je nešto što također može pomoći u smanjivanju carinskih prijevara. Već se govorilo o razmjeni informacija. To je nešto o čemu mi u Svjetskoj carinskoj organizaciji govorimo već nekoliko desetljeća. Imamo globalnu mrežu u kojoj članice e, razmjenjuju podatke u različitim segmentima. Razmjena podataka nije samo važna između carinskih uprava, već isto tako između carinskih uprava i poreznih uprava. Upravo ta suradnja između porezne i carinske uprave pokazala se kao jednom od, jednim od najvažnijih aspekata u suzbijanju carinske prijevare. Imali smo dobre rezultate, zapravo smo objavili studiju o zajedničkim operacijama između poreznih i carinskih uprava, možete pronaći na našim stranicama i to je zapravo nešto što se pokazalo kao izuzetno učinkovito. Evo toliko što se tiče mojeg izlaganja, rado ću odgovoriti na pitanja. Hvala vam lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Filipu Kermodeu iz komisije. Moći ćete nam sada reći koji su najnovi, eh, najnovija dostignuća, najnoviji razvoj događaja. Eh, hvala. Ja ću se zaista fokusirati na razvoj politika E, moj kolega e, gospodin Rabling govorit će iza mene, on je iz Olafa pa će pokriti taj aspekt. Dozvolite da odmah na početku kažem da e, nas posebno brine ovo pitanje prijevare i povezanost između zakonskoga okvira i takozvanog carinskog zakonika Unije koji se zapravo uspješno primjenjuje od 2016. godine. Samo da vas podsjetim da proces modernizacije carinskog zakonodavstva jeste rezultirao e, upravo carinskim zakonikom, a cilj je bio stvaranje snažnijeg režima diljem Unije, e, uvođenja snažnih jamstava, uvođenja strožih kriterija za pojednostavljivanje carinskog postupka i uvođenje naravno u potpunosti digitaliziranih sustava diljem Unije koji će pomoći da se od različitih država članica prikupaju prikupljaju podaci i da se osigura učinkovitost sustava. Kao što znate, imali smo nekih problema sa vremenskim rokovima, s tajmingom uh, uvođenja um, informatičkih sustava uh, i surađujemo s državama članicama da se to riješi, zato što budućnost e, efikasnosti carinskog sustava u velikoj mjeri ovisi o tome na koji način države članice upravljaju um, tokovima podataka kako bi osigurale efikansku carinsku zaštitu. Istovremeno, krajem 2016 2016. godine ko, Europska komisija objavila komunikaciju o upravljanju koja je dovela do objave dvogodišnjeg izvješća koje se bavi e, stanjem stvari u Carinskoj uniji. Nastojali smo skrenuti pozornost na glavna pitanja kojima se treba pozabaviti i nastojali smo pokazati određeni stupanj kontinuiteta u primjeni politike koja se zapravo temelji na Carinskom zakoniku i nastojali smo pokazati da se i dalje ustraje na tome da ta politika bude efikasna. Također e, želim spomenuti i neke programe, uskoro krećemo s novim višegodišnjim financijskim okvirom i izuzetno je važno da ti programi programi koji su potpora i komisiji i državama članicama, a u velikoj mjeri su usmjereni na suradnju između carinskih uprava, funkcioniraju i dalje zato što omogućuju da carinske uprave zapravo obavljaju svoj posao. Drugi aspekt aktivnosti e, tiče se nečega što je već spomenulo e, nekoliko ljudi prije mene, a snažna povezanost prioritetima. To je zapravo povezanost e, carinskoga postupka i sustava PDV-a, odnosno suradnje carinskih uprava i poreznih uprava. E, s vremenom tu suradnju treba osnažiti. Mislim da moramo biti prilično zadovoljni zato što sada postoji proces CP42 koji bi trebao dovesti do značajnog poboljšanja u efikasnosti nadzora, a jedna od stvari koju tu treba naglasiti je možda to da zakonodavni odgovor na problem zapravo počiva na suradnji između carinske uprave i porezne uprave kako bi se pobrinulo da obje uprave mogu odigrati svoju ulogu i kako se ne bismo našli u situaciji gdje prevaranti mogu iskoristiti manjkavost u suradnji između dvije uprave. Druga stvar koju želim spomenuti, a vezana je uz PDV, tiče se nedavnog zakonodavnog okvira uz e-trgovinu. Danas je ranije predstavljeno izvješće u kojem postoji snažno upućivanje na e, rizike oko uvoza koje podliježe pravilu de minimis. E, novo zakonodavstvo u potpunosti e, je lišeno načela de minimis i to zapravo za sobom povlače čitav niz pitanja vezano uz nadzor u budućnosti. Dvije važne stvari treba reći. Prvo je da se javlja nova paradigma za nadzor kada govorimo o velikim gospodarskim subjektima i kada govorimo o takozvanim one-stop shopovima za uvoz, dakle sve na jednom mjestu, gdje PDV vezan uz uvoz postaje bitnom stavkom, a druga stvar vezana je uz činjenicu da Time da više ne postoji de minimis od 22 eura, imamo situaciju gdje e, carina u budućnosti će imati podatke o svim uvozima, neovisno tome kolika vrijednost e, uvoza bila. E, govorimo dakle i o transakcijama između poduzeća i potrošača. Kao što sam ranije rekao, za nas je važno pitanje, najvažnije pitanje kako možemo koristiti te tokove podataka u budućnosti za postizanje efikasnog sustava nadzora. Jer nije zamislivo da carinska uprava e, obradi apsolutno svaku pošiljku koja prijeđe granicu. I upravo zato želim skrenuti pozornost na jednu od važnijih promjena do koje je došlo prošle godine. Prošle godine postignut je sporazum o provedbenoj odluci komisije vezano uz e, financijske kriterije i to je zapravo temelj za carinski nadzor. E, naime, carinski nadzor mora se temeljiti na analizi rizika, ali ta analiza rizika mora biti biti ujednačena u cijeloj Europskoj uniji. Ovaj e, zakonski akt je nastojao približiti niz različitih elemenata, takozvanih kriterija, koji će se primjenjivati u državama članicama u sustavima elektroničke analize rizika. Taj proces e, zapravo će zaživjeti od ljeta ove godine. Već jesmo u postupku sa državama članicama e, u, vezano uz pripreme da sustav zaživi što brže. Vezano uz kriterije financijskog rizika imamo i postupak olakšanja koji se tiče ovlaštenog ekonomskog subjekta. Znamo da je to sustav koji je bio predmetom kritike u prošlosti. Zapravo se radi o tome da imate nekog ekonomskog subjekta kojem se može vjerovati. To je nešto što kao pojam postoji i u carinskom zakoniku. I sada zapravo radimo s državama članicama kako bismo vidjeli što se zapravo događa u praksi. E, približavamo se svibnju, a svibanj ove godine je mjesec u kojem bi sva ovlaštenja ovlaštenja koja su izdana tijekom prošlog e, zakonodavnog e, razdoblja bi trebala biti ponovno procijenjena i o njima donesena odluka. Naime, želimo se zaista pobrinuti da su ti ekonomski subjekti e, dostojni povjerenja kojim je ukazano u najvećoj mogućoj mjeri. E, I to je nešto čime će se rukovoditi carinske porezne vlasti prilikom obavljanja nadzora. Također želim reći da se mnogo radi na pripremi dokumenta sa smjernicama vezano uz utvrđivanje carinske vrijednosti robe. Imali ste prilike čuti što je revizorski sud zapravo upravo rekao vezano uz slučajeve u kojima e, je vrijednost robe E, pogrešno procijenjena u svrhu carinjenja i nastojimo pripremiti smjernice za države članice zato što e, nadzor koji se provodi nije samo u trenutku e, uvoza, već isto tako postoje i post festum kontrole koje se objavljaju i upravo je zato vrlo važno da to funkcionira. Sada imamo program aktivnosti s državama članicama čiji je glavni cilj zapravo osnažiti ne sam proces, već isto tako i vjerodostojnost samog postupka. E, spomenuto je na samome početku, to su rekli autori studije, da je izuzetno važno koristiti dobru praksu Eurofiska i Selbeta. Posebno nam se sviđa zapravo Selbet zato što se radi o e, stručnoj skupini koja e, je oformljena u skladu sa carinskim programom za 2020. godinu. Mislim da je to zapravo e, znak dobre suradnje kakvu trebamo poticati. I samo da vam e, dam jedan mali primjer o čemu se radi. Kao prvo, e, radi se o razmjeni informacija vezano uz analizu rizika duž cijele istočne granice. Drugo, imaju E, mrežu e, graničnih prijelaza na kojima se vrši nadzor, tako da surađuje na toj razini. Radi se o vrlo tjesnom obliku suradnje koja nadilazi centraliziranu suradnju koju imate zapravo na vrhu, gdje zapravo na najviše razine imate suradnju pa se onda to prenosi na niže razine. Što se Eurofiska tiče, to je jedan vrlo važan element e, koji se već godinama sada koristi na strani PDV-a. Područja na kojima radimo sada se tiču toga da se pobrinemo da rad stručnjaka Eurofiska bude u sprezi i u suradnji sa kolegama u Olafu, a isto tako u Europolu. Dakle, postoje aktivnosti u tom području. I zaključno, vezano uz Eurofisk, trenutačno je pred nama prijedlog koji je ranije kratko spomenut vezano uz pristup podacima o plaćanju. Mi mislimo da je to važan aspekt u snaženju mogućnosti provođenja nadzora na različite načine. U potpunosti smo svjesni činjenice da cijela priča e-trgovine zapravo traži vrlo sofisticirani pristup nadzoru ako u budućnosti želimo ostvariti uspjeh. Moja konačna napomena, gospodine predsjedatelju, tiče se podataka načelno. Pozorno smo slušali što je rekao revizorski sud koji je iznio vrlo značajne napomene vezano uz e, carinski postupak i zaista imamo dvojbe vezano uz moguće izdvajanje potencijalnih e, problema prilikom kretanja robe. Time se trenutačno oprezno i vrlo pozorno bavimo. Posljednja stvar koju želim reći jest da će ključni element u budućnosti svakako biti snaženje sporazuma o suradnji s trećim zemljama koje imamo kako bismo se pobrinuli da imamo ulazne podatke iz drugih izvora koji nam omogućuju da ih koristimo kao potporu za nadzor. Evo toliko od mene, mislim da sam čak i malo prekoračio vrijeme, gospodine predsjedatelju, hvala. Puno hvala, ja bih sada vratio riječ gospodinu predsjedatelju, hvala. Ja bih vam prvo postavio jedno pitanje. Mi svi znamo da je razvoj jedno pitanje, odnosno tehnologija, a provedba drugo pitanje. Ja sam član Europske odnosno vi ste član Europske komisije. Da li smatrate da u ovom području prevara, carinskih prevara i prevara vezano uz PDV, da smo loši u usporedbi sa drugim područjima politike? Koje je vaše mišljenje? pa teško je donijeti procjenu, no mogu vam reći da mi doista primjećujemo suradnju carinskih tijela različitih država članica. Ja sam radio u prošlosti u nekim drugim područjima unutar Europske komisije i mogu reći da je sve veći fokus na zajednički cilj, ali još nam fali resursa. U mnogim državama članicama je najveći problem eh, nedovoljna transparentnost odnosno eh, nedovoljan, eh, nedovoljan, nedovoljna percepcija značaja carinskih tijela u državama članicama, jer one Carinska tijela su doista posvećena različitim područjima, različitim problemima odjednom i jedan od glavnih zadataka carinskih tijela je financijske prirode. Dakle, to je zaštita interesa Europske unije. E, još puno posla je pred nama, tu se ne zavaravamo. Hvala. A sada e, gospodin Geblin koji u Olafu radi na mjerama borbe protiv prijevara u carinskom području i vezano uz duhan. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala vam puno. I hvala su predsjedateljima da su nas pozvali na ovu raspravu, jer ovo je vrlo važna tema i Olaf rado E, želi pridonijeti ovoj raspravi. E, želim se zahvaliti autorima studije jer ovo je doista odličan dokument. Olaf ima dvostruki zadatak. Dakle, općeniti zadatak Olafa je borba protiv prijevara i to pomoću EU sredstava. Dakle, imamo jedan jedinstven mandat. Olaf je jedino istražno tijelo Europske unije i bavi se političkim mjerama borbe protiv prevara, prije svega u području carina. Na to se želim usredotočiti, dakle želim što bolje iskoristiti svojih deset minuta i objasniti kako radimo. Ono što ja želim objasniti je da mi pokušavamo koristiti čitavu paletu sredstava Europske unije koje su nam na raspolaganju za ovaj vrlo važan zadatak. Ono što je najvažnije je da želimo raditi na modernom zakonodavnom okviru kojeg smo već izradili i glavni instrument je uredba 515 iz 1997. i tu uredbu trebamo konstantno aktualizirati zato što se određeni obrazce stalno mijenjaju i naravno mi moramo prilagođavati svoje instrumente. Primjer je recimo izmjena ove uredbe koja je stupila na snagu eh, i ona pokriva 95% trgovine kontenerima koji se uvoze u Europu, odnosno Europsku uniju. I e, na taj način ovom uredbom, odnosno njezinom izmjenom je osigurana njihova sljedivost. Zatim imamo još jedan instrument koji smo već spomenuli. Dakle, mi ne djelujemo samo interno, već i na međunarodnoj razini a instrument koji pri tome neprestano koristimo u suradnji sa trećim zemljama je instrument koji nam pomaže da e, pokrijemo mnoge treće zemlje i koji osigurava suradnju sa tijelima Europske unije u ovome području. Zatim, treći instrument slične prirode je novijeg datuma. Sada imamo e, jedan odgovarajući instrument, a to je protokol, odnosno poseban e, protokol koji je e, koncipiran za borbu protiv prevara u području uvoza duhana i on je stupio na snagu 7. svibnja prošle godine i on e, je već ratificiran od strane više od 50 stranaka. Dakle, radi se o kanalima isporuke i tu se jača međunarodna suradnja. Još jedan instrument koji nam je na raspolaganju jest koordinirana suradnja sa državama članicama kada je riječ o duhanu i prošle godine je Europska komisija predstavila novi akcijski plan kako bi se pozabavili ovim fenomenom i taj plan sadrži različite inicijative, mjere, dakle na strani ponude, na strani potražnje i sada pokušavamo izraditi sveobuhvatni odgovor na ovaj fenomen. Osim toga osvrnuo bih se na neke elemente ovoga programa. Naime, mi sada imamo jednog vanjskog savjetnika s kojim pokušavamo razviti novu metodu koja bi se mogla usredotočiti na dimenziju nezakonite trgovine duhanom i mislim da će ova studija također biti od velike koristi kada je riječ o tome. Da, ove prozirnice nekako nestaju, slajdovi nestaju, ne znam zašto. Ja ću jednostavno nastaviti sa svojom prezentacijom. Ne znam gdje su nestale prozirnice. Zatim točka broj 5. Imamo IT platformu sa 8800 korisnika diljem svijeta i ta platforma pruža državama članicama mogućnost suradnje kada je riječ o istragama. Imamo jednu operativnu čeliju gdje imamo kodirane podatke, zatim imamo banku, bazu podataka, E, primjerice kada je riječ o kontejnerima koje sam već spomenuo, CSM baza podataka, zatim točka broj šest. prije dvije godine mi smo pokrenuli novu inicijativu, radi se o analizi podataka sa trećim zemljama i e, shvatili smo koliko je to važno kako bismo razvili bolje razumijevanje o velikom obimu podataka koji nam je danas na raspolaganju i analize tih podataka u suradnji sa stručnjacima država članica. To je inicijativa koja je doista e, dobro primljena. Tu e, vidimo kako možemo razmjenjivati stručno znanje na međunarodnoj razini. Zatim želim se osvrnuti i na to da imamo sada automatski instrument za monitoring kada je riječ o kontejnerima i taj instrument je koncipiran na način da se put od kontejnera prati, počevši od samog kontejnera kako bi vidjeli tko je vlasnik i od kuda su oni došli. Zatim točka broj 8 imamo jedan laboratorij vezan uz duhanske proizvode gdje rade i znanstvenici. Ti podaci su na raspolaganju Europskoj komisiji i naravno ti podaci moraju biti neovisni, taj laboratorij mora biti neovistan kako bi primjerice ovdje mogli e, izrađivati certifikate koji bi bili povezani sa istragama, dakle duhanski proizvodi koji dobivaju e, certifikate određenim državama članicama, e, oni zahvaljujući njima e, može se zaključiti njihovo porijeklo. Zatim imamo zajedničke akcije, primjerice Olaf ima važnu ulogu kada je riječ o zajedničkim akcijama gdje surađujemo sa državama članicama, ali i sa trećim zemljama ili e, sa kolegama iz Svjetske carinske organizacije, iz Europola i dio akcija se svake godine e, doista uspješno provode. Dakle, Prekogranična suradnja nam je posebno važna, prije svega s našim e, partnerima u Aziji, ali isto tako e, tu su i zapljene. Tu bih spomenuo jednu operaciju koju smo proveli prije tri godine. Tu se radilo o dijelovima za vozila i europske države članice, susjedne države, azijske države surađuju i to već dvije godine po tom pitanju, a to je dovelo do rezultata. Dakle, u tom periodu mi smo zaplijenili 70 tisuća e, krivotvorenih e, rezervnih dijelova za vozila, zatim 400 e, tisuća drugih proizvoda, primjerice slušalice, igračke itd. itd. I isto tako mi smo zapljenili 660 kg kokaina, dakle to je postao sada velik biznis i zato je potrebno da surađujemo. Osim toga imamo zajedničke carinske akcije kako bi ušli u trag nezakonitim eh, novčanim transakcijama, zatim tu smo se prije svega koncentrirali na duhanske proizvode, a ono što je vrlo važno je da se mi ne bavimo samo sa stranom ponude, već i potražnje, jer tu je puno nezakonitih tržišta i sve dok ima onih koji će kupovati takve proizvode, ima onih koji će ih krijumčariti. Dakle, mi sada sustavno pristupamo razvoju mjera i analiziramo potražnju. U području nezakonitih duhanskih proizvoda smo prije tri godine e, proveli jedan e, eurobarometar po prvi puta, dakle ispitivanje mijenja kako bismo vidjeli kako javnost doživljava takve proizvode i bilo je vrlo zanimljivo da je samo 14 posto ispitanika bilo mišljenja da nezakoniti duhanski proizvodi e, predstavljaju veliki izvor prihoda organiziranog kriminala Eh, ja sam sada potrošila svoje vrijeme, dopustite da završim. Mislim da možemo reći da je Europska komisija doista ozbiljno shvatila svoje, eh, svoju ulogu, poduzima napore, rezultati govore sami za sebe, mi imamo pravne instrumente, imamo IT instrumente, surađujemo usko surađujemo, a što se tiče idućeg financijskog okvira, tu čak postoje prijedlozi da se pruži podrška državama članicama pri njihovim najvažnijim zadacima. Puno hvala, a prije nego što predam riječ svojem kolegi, ja bih postavio kratko pitanje. Vidjeli smo o, kakvo, o kakvim prijevarama je riječ, no nažalost kriminalci su vrlo kreativni i uvijek smišljaju nove trikove. Pa me zanima kako vi procjenjujete situaciju, kakva je tendencija, da li je sve više tako kriminala ili je situacija postala stabilnija, iako stabilno isto baš nije zadovoljavajuće. Dakle, da li su mjere koje su u međuvremenu poduzete dostatne kako bi se smanjio obim ili i e, dalje svjedočimo eksplozivnom porastu prijevara? Hvala. Pa to je doista kompleksno područje. Ja bih sada uputio na dva trenda e, koje idu u različitim smjerovima. Primjerice, u svojoj prezentaciji ja sam spomenuo duhanske proizvode i krijumčarenje duhanskim proizvodima. Dakle, to je područje gdje dolazi do najvećih gubitaka država članica i EU proračuna. Dakle, tu e, je došlo čak do e, dakle manje robe je zapljenjeno, zapljenjeno, u zadnje vrijeme. Iako mi činimo e, i napredak, odnosno možemo reći da se e, trgovina duhanskim proizvodima, nelegalna trgovina e, premješta na neka druga mjesta unutar EU. Dakle, to možemo zahvaliti carinskoj kontroli, ali na taj način se samo problem premješta, on se ne uklanja. Zatim, što se tiče eksponencijalnog rasta trendova, tu možemo vidjeti da su obimi e, u eksponencijalnom porastu, e, govoreći u postocima, i moramo reći koliko trgovina raste, toliko i problemi postaju manji. To moram naglasiti. Hvala gospodine Rukling. A sada slijedi treći panel i ja bih pozdravio gospodina Antoni Tilena iz firme Detections i gospodina Christian van den Varena koji je generalni direktor e, Belgijske carinske uprave. Želim vam srdačnu dobrodošlicu i veselim se vašim izlaganjima. Sada gospodin Tilen ima riječ prvi. Izvolite. Hvala. Uvaženi predsjedavajući zastupnici, puno hvala na pozivu i na ovoj prilici da predstavim tehnologiju koju danas koristimo i potom ću se osvrnuti i na tehnologiju koju predviđamo e, za uporabu u budućnosti. Ja radim e, u firmi Smith Detection, mi smo najveće poduzeće u ovom području i naše glavno sjedište je u Europi. Ja bih predstavio današnju tehnologiju, ali i tehnologiju predviđenu za uporabu u budućnosti. Ono što je pri tome odlučujuće je da mi e, trebamo suradnju sa carinskim upravama i zato mi je bilo jako drago čuti da tu postoje još novih mogućnosti poticanja suradnje. To je po, sasvim jasno iz vaših izlaganja. Sada ću kratko nešto reći o našem poduzeću Smith Detection. Dakle, što se tiče menadžmenta i e, proizvodnje tehničkih proizvoda za screening i tako dalje, mi smo tu vodeće poduzeće i mi e, smo također zastupljeni i u zračnom sektoru. Dakle, mi želimo e, se suočiti sa svim potencijalnim ugrozama, to se može odnositi na E, nekakve toksične kemikalije, takozvane prljave bombe, e, eksplozivni materijal, oružje i tako dalje. A tehnologije koje nudimo carinskim e, upravama se razvijaju upravo u Europi. Dakle, ulažemo u istraživanje i razvoj, prije svega u Francuskoj i u Njemačkoj. Tu imamo tisuću zaposlenika, dakle, tuda dolazi naša tehnologija iz te dvije zemlje. Što se tiče sadašnje tehnologije, moram reći da je ona sve manje prikladna zbog e, prekogranične elektroničke trgovine, e-trgovine. E, sada su nam potrebna nova rješenja, dakle to je naš zadatak u budućnosti i mi smo Um, javno poduzeće, ali 70% naših prihoda ulažemo u istraživanje i razvoj kako bi iznašli nova rješenja kada je riječ o suočavanju sa uh, novim ugrozama koje se neprestance mijenjaju. Te ugroze se razvijaju, kao što sam rekao, neprestance, a to ne vidimo samo u lukama i na granicama, već uh, postoje nove ugroze uh, zahvaljujući e-trgovini, Dakle, tu imamo velik porast, bilježimo velik porast e, u području dostave paketa, prije svega se to odnosi na pakete iz Azije. A to je i svjetska trgovinska organizacija već naglasila. I ona je primijetila taj trend. Dakle, tu moramo ponuditi nova rješenja. Na ovom grafikonu možete vidjeti da postoje različite tehnologije koje nudimo primjerice za prekomorske kontejnere ili za zračne luke ili za dostavu paketa i poštanske usluge. Dakle, mi to radimo zahvaljujući tri raspoložive tehnologije. Prva koju ću spomenuti je ona koju već mnoge carinske uprave koriste i ona se sastoji od toga da se paketi, odnosno kontejneri, odnosno vozila e, pregledavaju rengenskim zračenjem uz veću ili manju energetsku razinu. Manja razina se koristi za manje pakete, a visoka energetska razina za kontejnere. Dakle, u lukama i na granicama. Ti sustavi su razvijeni na način da mogu biti mobilni, ali isto tako oni se mogu koristiti i u statičnom obliku. Dakle, ne moraju biti mobilna rješenja. Evo vidite kako to otprilike izgleda. Evo ovdje vidite da se ne radi više samo o hardveru, već i o softveru i o podacima. Dakle, danas ti sustavi rade pomoću umjetne inteligencije i tako razotkrivaju automatski ugroze koje postoje. Osim screening tehnologija, htio sam se osvrnuti i na neke druge takozvane craze tehnologije, dakle tehnologije koje rade na temelju um, na uh, temelju nekakvih tragova, primjerice možda ako nešto ne vidimo možemo to namirisati. Uh, tu koristimo senzore ili infracrvenu tehnologiju. Tu se prije svega radi o tome da identificiramo ugroze iz zraka, dakle toksične ili kemijske ugroze. I ako namirišite primjerice e, nekakav prah, onda znate da se radi možda o barutu, da se radi o krijumčarenju oružja. U zadnje vrijeme se takve tehnologije sve više koriste i u carinskim upravama, jer prije nego što otvorite kontejner biste rado voljeli znati što vas otprilike očekuje. I treća tehnologija koju ću kratko opisati, tu se radi o digitalnom području to su već prethodni govornici naznačili. Dakle, kao prvo si pribavite hardware, odnosno materijal koji se šalje i sada je sve više instrumenta za provjeru podataka i na temelju provjere podataka se prikupljaju informacije i obrazci koji su nam od pomoći kada se radi o donošenju informiranih odluka, odnosno odluka o tome koje ćemo kontejnere pregledavati, a koje ne. I to radimo u suradnji sa Svjetskom carinskom organizacijom kako bismo bili sigurni da je razmjena informacija, prekogranična informacija na odgovarajućoj razini, a to naravno zahtjeva i odgovarajuću tehničku platformu. Kao što sam rekao, koristimo i umjetnu inteligenciju kako bismo donosili bolje i brže odluke. No, unatoč tome, naravno, potrebna nam je suradnja, ta suradnja sa carinskim upravama. Primjeri korištenja umjetne inteligencije i kako smo ju do sada koristili idu u smjeru toga da e, smo razokrivali noževe, oružje i tako dalje. Dakle, to nam je bilo od pomoći ili primjerice akumulatori koji se šalju avionima, a mi smo surađivali sa europskim carinskim upravama, carinskim tijelima u području algoritama kada je riječ o cigaretama ili e, oružju koje je sakriveno u vozilima, u osobnim vozilima. Treći grafikon Tu vidite ove crvene linije, dakle to su oružja koje smo razotkrili, a koje ne biste nužno bili primijetili samo na rengeskoj snimci. Evo pogledajte te slike. Naravno, možete pogledati podatke ako vas zanimaju, dakle podatke vezane uz umjetnu inteligenciju i njezino korištenje, kada je riječ o otkrivanju različitih obrazaca i kada je riječ o shvaćanju ruta, dakle da li se e, to oružje ili ta roba e, šalje određenom rutom. Sve to ukazuje na to da je kibernetička sigurnost sve važnija u našemu području. Mi puno ulažemo u područje kibernetičke sigurnosti, prije svega u Europi. Tu surađujemo sa lokalnim tijelima kako bismo bili sigurni da se možemo držati trenutačnih i budućih standarda, ali još puno treba, još puno truda moramo uložiti u ovome području. I kao što sam rekao, mi smo sada suočeni sa mnogim ugrozama, dakle biološke, nuklearne, radiološke i tako dalje, ali postoje i neke druge ugroze koje kojima se kriminalci danas koriste. Mi e, surađujemo sa carinskim tijelima dosta dobro jer tehnologije omogućuju, odnosno zahtijevaju od nas razmjenu podataka. Dakle, nema jedna tehnologija koju možemo samo interno razvijati, već su to tehnologije koje razvijamo zajedno sa carinskim upravama kako bismo bili sigurni da možemo utvrditi i razviti potrebne algoritme koje su potrebni carinskim tijelima. Zatim još nešto, jedan primjer iz prošlosti, Seaboard. To je isto jedan projekt koji je bio dosta uspješan, barem sa našeg stanovišta. I tu se svakako treba naglasiti da je potrebna bolja suradnja između nas i carinskih tijela. Eto, toliko od mene. Veselim se daljnoj raspravi sa donositeljima odluka. Želimo što ostvariti što užu suradnju sa carinskim upravama kako bismo i dale pridonijeli razvoju tehnologije koja je potrebna ovdje u Europi. Toliko od mene. Hvala vam lijepo gospodine Tilen možda kratko pitanje prije nego što dam riječ dalje. Je li vaše poduzeće u stanju isto tako i nacionalne carinske uprave putem rudarenja informacija i drugih procesa za otkrivanje prijevarnih e, uvoza, umanjene vrijednosti, podupiti u njihovom radu, radite li to, Je to je jedan sigurnosni aspekt o kojem ste govorili, s druge strane je i to naravno važno. Da, Odgovor je dakle da, to činimo. Imamo to unutar projekata koje provodimo sa carinskim upravama. Dakle, odvijaju se trenutno projekti gdje gledamo kako je izgleda situacija što se tiče podataka i podataka što se tiče kretanja robe, dakle kojim avionom, kojim brodovima, koja vrsta robe se prevozi i što e, umjetna inteligencija može iz toga naučiti, što nam to govori o potencijalnim prijetnjama. Također e, radimo i sa europskim carinskim upravama što se tiče detekcije narkotika e, vezano uz narudžbe preko Darkneta koji se onda šalju u malim pošiljkama, u malim omotnicama eh, na području Europe. Dakle, to činimo, no jedini argument koji bi tu sad mogao iznijeti je taj, eh, kada se radi o tome što je za nas važno za umjetnu inteligenciju i za eh, prikupanje podataka, je dakle to da što god možemo napraviti na razini Europe, a ne da to bude samo u sklopu malih inicijativa da će nam to pomoći i da će to dozvoliti nam isto tako da tehnologija prije nađe svoje mjesto na tržištu. Hvala vam. Onda bih predao riječ sada radu gospodinu Varenu, Ali prije nego što dobite riječ, imate film kojeg ste pripremili za nas na tome vam zahvaljujemo. some technical problems, so... Imamo nekih tehničkih poteškoća. Können die noch zum Schluss sein? Ja. Može da na... Ja, veiligheid. De Z-Backscatter van is er officieel in gebruik genomen. Het gaat om een bestelwagen waarmee de douanediensten elk vliegtuig kunnen scannen om zo smokkel nog beter op te sporen.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 This was a very good publicity. Ovo je bila jako dobra reklama za Olaf. Okay, thank you, Mr. Chair. So, uh... Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Sada ću prijeći na svoju prezentaciju. Okay. Yeah, that's it. Uh, already explained by... Već je Filip Grmot objasnio da, da je naša misija dosta teška. Moramo prikupiti naravno novce za Europsku uniju i za Belgiju i moramo lakšati trgovinu. Ali zaštititi i osigurati je nešto što je sve važnije i što će u budućnosti biti još važnije. Naravno, jasno je da 2016. godine primjerice kada smo upise Briselu imali napade, da smo i mi kao carinska uprava morali odigrati našu ulogu u borbi protiv terorizma. Imamo mnogo drugih misija također i rekao bih da svaki dan, svake godine dobivamo nove misije, također i sa razine Europske unije, primjerice kulturna baština, ispod razine mora je također nešto što je naša zadaća, jedna od naših misija koje moramo ispuniti. Dakle, izazovi s kojima su suočeni se povećavaju, um, trgovinski volumen se povećava, suočeni smo sa um, problemom sa cigaretama, a u Antwerpenskoj luci smo prošle godine zapljenili 50 um, tona kokaina, a 40% svog kokaina koji se prokrijumčari u Europsku i koji se detektira u Europskoj e, nažalost, e, se to dogodilo na području Belgije. Koju tehnologiju koristimo? Imamo različite vrste tehnologije. Može da navedem e, dvije glavne tehnologije, barem iz operativnog kuta gledišta imamo s jedne strane radijacijske portale, to je radijacijske monitore, to je takozvani projekt Megaports koje smo nakon 11. rujna uspostavili u Europskoj uniji e, u suradnji sa Sjedinamačkim državama. U Antwerpenu smo imali 100% e, inspekciju svih kontejnera koji ulaze ili izlaze iz te luke, dakle svi se skeniraju. Zatim imamo rentgenske skenere, to je već gospodin Tilen iz e, poduzeća Smith Detection objasnio, a zatim imamo i Megaports. To su dakle inspekcije koje se tiču radioaktivnosti i tu u Antwerpenu pokrivamo sve inspekcije, a što se tiče rentgenskih skenera imamo fiksnu infrastrukturu za skeniranje te imamo i mobilnu infrastrukturu za skenere. E, ono što ste vidjeli u ovom videu je tehnologija koju je Olaf financirao i moram reći da nam je to od velike pomoći kada se radi o tome da se identificiraju potrebe što se tiče uređaja koji su nam potrebni i kada se radi o tome da zaprimimo dostatna finanska sredstva za to. Ovdje možete počitati, ako to nije tako baš dobro vidljivo, da dakle, smo uspjeli ostvariti određene rezultate. Imamo i takozvane kamionete backscatters, koje smo organizirali uz potporu Olafa, ali dalje smo suočeni sa nekoliko problema. Kao prvo smo suočeni sa problemom vezanom uz e, tehničko e, skeniranje e, alata. Svaka država tu radi vlastitu identifikaciju potreba i zatim se to sve okuplja na europskoj razini. Što znači da u nekoliko država članica se taj tehnički skening provede i zatim se odlučuje što će se kupiti. Zatim e, imamo tu i proračunske poteškoće, e, to se tiče OLAF-a, ne samo što se tiče samog proračuna, već i toga da se dobije novac za projekte na jedan gladak način. Dakle, što se tiče same javne nabave, tu smo i dalje suočeni sa tom poteškoćom da imamo nacionalni sustav javnih nabava, što znači da Belgija primjerice kupi dva skenera od Smith Detectiona u Belgiji, a tri ih kupi Nizozemska, pet ih kupi Njemačka. I onda se tu postavlja pitanje zašto ne bi bilo moguće da imamo javnu nabavu na europskoj razini kako bi nama svima život bio lakši. Dakle, tehnologija se koristi, postižemo dobre rezultate pomoću nje, ali što se tiče tehničkog sininga i nabave, tu mi kao Belgijska carinska uprava eh, molimo komisiju ne bi li se mogla uvesti neka europska dimenzija u cijeli taj postupak. Što se tiče studije koju sam ja naručio i koju se su financirala i službe za podršku za strukturne reforme od strane Europske komisije. To mogu reći da imamo tehnologiju, da postižemo dobre rezultate, ali mislim da bismo trebali još napraviti korak dalje. Posebice u Antwerpenskoj luci, gdje imamo mnogo nezakonitog uvoza droge. I stoga sam ja naručio studiju koje je dakle Europska komisija financirala, s kojom smo htjeli vidjeti bi li bilo moguće da se svi kontejneri koji ulaze ili izlaze iz e, države u Antwerpenu skeniraju. Zašto? Imamo sada umjetnu inteligenciju i toga je bilo važno da se upravo krenemo toj tehnologiji, da vidimo koji su tu razvoji jer će sa umjetnom inteligencijom sada postati moguće da se prikupe milijuni milijuni slika koje će onda ti kompjuteri pregledati. Te to neće morati činiti moje osoblje. To nije tehnologija koja je sada već dostupna, to je tehnologija koju razvija privatni sektor, te je to također nešto što je povezano sa financijskim potrebama Europske unije sa financijskim sredstvima Europske unije i sa sigurnošću naših društva. E, kakvi su razvoji na tržištu? Tu primjerice vidimo da Kina jako ulaže u to, da sveučilišta na tome rade, da oni podržavaju svoja gospodarstva tako što upravo razvijaju umjetnu inteligenciju. Već je moj kolega s moje strane rekao da je za umjetnu inteligenciju potrebno mnogo podataka, milijune i milijune slika i mnogo inženjera koji na tome trebaju raditi. A to je nešto što prema meni se može samo ostvariti ako radimo zajedno i ako poduzećima ustupimo slike koje su im potrebne kako bi se razvoja umjetna inteligencija iz toga. Rezultati e, završne studije e, bit će dostupni krajem travnja, a to je europski projekt i stoga to mogu e, imati i dobiti na uvid kako parlament, kako komisija vijeća. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Eto, onda bih sada rekao da možemo krenuti E, sa dijelom postavljena pitanja i odgovora, to je moram reći da malo kasnimo. I ja ću krenuti sa jednim kratkim pitanjem. Budući da se saznalo da je jedan problem e, kojeg smo sudili danas, e, problem povezano s time da su podaci tu, ali da nisu uvijek onako dobro izmenjivane kao što bi to svi sudionici si željeli. I stoga je moje pitanje upućeno Europskoj komisiji te kolegi iz Njemačke carinske uprave bilo sljedeće. Koliko vjerojatno smatrate da će se u budućnosti nešto pokrenuti u državama članicama, da neće svatko se oslaniti samo na vlastite najbolje prakse, na vlastitom e, kutu gledišta, već da dođe do harmonizacije carinskih e, struktura u budućnosti? Äh, Možda komisija može prvo odgovoriti? Thank you very much. Hvala vam lijepa. To pitanje je vrlo široko zapravo. Mislim da treba kao prvo reći da smo mi u potpunosti svjesni toga da postoji potreba da se e, instrumenti uspostave. Postoje neke pravne prepreke za izmjenu informacija, to je nešto što smo nedavno istraživali, e, posebice kada smo gledali kako izgleda suradnja između carinskih i poreznih uprava i mislimo da je bitno te prepreke svladati. Nisam to prije spomenula, ali mi smo dosta radili, isto tako i na tome kako izgleda suradnja sa e, tijelima za povredu zakona, poput Europola i jasno je da imamo neke praktične i neke pravne prepreke, a to je sve nešto što treba na jedan dobar način, na jedan uredan način e, razgraditi ako želimo dobiti suradnju. Zatim, naravno, pitanje je ko je vlasnik tih podataka i pitanje interoperabilnosti u našim sustavima, uključujući interoperabilnost između policijskih sustava i carinskih sustava, kada se radi o nekim specifičnim područjima. Mislim da je volja tu da se izmijene informacije, ali kad kad se kad kad javljaju neki strahovi vezano uz e, pravnu osnovu, kad kad i neke, neki teritorijalni strahovi se javljaju. E, vrlo je važno da svi ti dionici vide da imamo svi zajednički cilj. Nisam detaljno o tome govorio prije zbog e, ograničenja u vremenu, dakle što se tiče programa za financiranje carinskog grada imamo jednu veliku inicijativu koju smo u trenutnom VFO ostvarili, a to je prijedlog da se izradi jedan program za carinski instrumente sa predloženim financiranjem u iznosu od 1,3 eh, milijuna eura. Mislimo da bi to moglo ubrzati stvari, a eh, mogu se i nastaviti na ono što je gospodin Van der Waden rekao. Dakle, treba nam jedan zajednički europski pristup tome kako bi postigli veću standardizaciju. Već sada gledamo na to kako se to može uspostaviti i to što prije moguće ako su zakonodavci se odluče da eh, to pokrenu. Mi mislimo da bi to bilo dobro. To će dati jedan elan e, tom cijelom postupku. Recimo, naše iskustvo sa Eurofiskom ili sa Celbetom e, je taj da kada se stvori poticaj, kada postoji instrument, da će onda javne uprave zajedno surađivati. Ali naravno sve je to teško, sve je to složeno i moramo konstantno e, raditi prema tome. Hvala vam uzevši u obzir koliko malo vremena imamo, rado bih eh, dao sad riječ eh, predsjednici odbora. Hvala vam. Ovo je bilo jako zanimljivo. Mene zanima eh, koje države članice ne sudjeluju u radu Eurofiska. I zatim bih rado vidjela, saznala što radi Europska komisija kako bi se infrastruktura koju Europska unija financira, ehm, što radi da se i nakon pet godina i dalje može koristiti ta infrastruktura. Dakle, kakvi su tu izvješće o tome, koliko možemo se osigurati da taj jedan uređaj dobro radi i nakon nekoliko godina, da se dobro koristi. E, proračun kont je otišao na putovanje na poljsku granicu, isto tako i na bugarsku i grčku granicu i tamo smo isto tako već e, stvorili određeno iskustvo s tim u vezi. Hvala vam na odgovoru. Hvala, gospođo predsjednice. Mislim da je s pravom kažete da se trebamo zapitati kako ćemo nastaviti. To je nešto što nas e, zabrinjava. Evo, recimo primjer Celbeta. Tu postoji jedan napor da se rad koordinira, ali u jednom trenutku to doista se mora i pretočiti u praksu, ako tako mogu reći. Dakle, jedno je da vidimo kako treba izgledati ta struktura na europskoj razini, kako ona može postati stalna. Zasigurno ste u studiji koju smo pravili vidjeli da se to tamo spominje. Mi smo to i već protiv nekoliko godina spominjali, vezano s to kako se koriste tehnološki sustavi, i koliko se tu može uštedjeti na e, novcu i koliko se može ostvariti pomoću određenog stupnja centralizacije tih sustava. To je ono što je gospodin Vanemane rekao, da možemo ostvariti određene ekonomije razmjena pomoću toga, ali to povlači za sobom određena pitanja vezano s to koje su uloge e, pojedinih dionika a u proteklih dvije godine nismo nikakav rezultat izvukli iz naših diskusija, nismo uspjeli ostvariti e, jedan zajednički pristup za dalje. Ono što ste pitali vezano uz Eurofisk, ne mogu imenovati određene države članice, ali mogu vam e, vrlo skoro dostaviti e, potpun popis tih država. Prije nego što zaključimo s ovim dijelom sjednice, kao prvo želim svima zahvaliti na vašim doprinosima, Želim zahvaliti autorima studije. Mislim da je ovo dosta iscrpna studija, dubinska analiza, dobre preporuke i da su se oni kojih se to tiče spremni surađivati, oni bi to mogli i provesti. Naravno, vidjet ćemo je li volja za suradnjom onoliko razvijena koliko bismo i to htjeli. Imam jedno završno pitanje koje se tiče tehnologije. Svi znamo da imamo određeni problem vezan uz Brexit. Dakle, imamo problem um, takozvanog backstopa na irskoj granici. Sad, saslušajući vas, eh, vezano uz tehnologije koje se trenutno koriste i vezano uz one tehnologije koje se izrađuju, koje se razvijaju, mene zanima smatrate li da bi se za nekoliko godina moglo dogoditi to da ćemo biti ne, ne dana, godina, da ćemo biti u stanju na neki način e, osigurati granicu između Republike Irske te Sjeverne Irske, koja u tom trenutku dakle, više neće biti e, u Europskoj uniji, a da nemamo fizičku granicu. Mislite li da bi to moglo postati stvarnost ili ne? Um. Yeah, it's a very good question. I think it's a, combination. I think technology... Da, vrlo dobro pitanje. To je kombinacija tehnologija. To će moći postati stvarnost, ali postoje tu razna područja vezano uz skeniranje ljudi, skeniranje prijetnji, dakle gdje se to treba odvijati bez neke fizičke prepreke. Evo jedno jedan kratak primjer vezano s to. U začim lukama vidi se kako ljudi stoje u redu, kako bi prošli kroz sigurnosnu kontrolu. Kada bi se to eh, odvijalo na otvorenom, oni bi bili meta i stoga postoji jedna potreba da se eh, ljude pregledava dok se kreću i robu također. Dakle, tu se radi o prije svega tome da se izmjenjuju podaci među državama, a radi se kao drugo i o zakonodavnom okviru. Vezano uz to koji podaci se mogu izmjenjivati i kako. Ja, vielen Dank. Dann möchte auch ich abschließend Hvala, onda bih ja zaključno htio zahvaliti svim sudionicima, ehm, osobama iz Deloita koji su napravili odličan posao i svim govornicima na njihovim ehm, doprinosima. Hvala vam. Hvala vam, onda dolazimo do kraja ove točke na dnevnom redu i bojim se da ćemo i dalje biti u kontaktu. Hvala vam što ste došli, ovo je bilo jako zanimljivo. Hvala vam na ovim ažuriranim informacijama koje ćete mi poslati vezano s toko nije u Eurofisku. Vi to znate na pamet, ali e, znamo naravno da nije baš pametno imenovati e, države javno. Pretpostavljam da sad je u Njemačkoj i drugim običajenim sumnjivcima. Hvala vam što ste došli, nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Čim bude ponovno uspostavljena tišina u dvorani. Želim srdečno pozdraviti kandidata iz Rumunske, Virola Štefana. Gospodine Štefane, pričekat ćemo još malo. Pričekat ćemo još malo dok nemamo malo veću tišinu. Hvala.